Äh, Ponovno nastavljamo sa radom. sjednica je otvorena. Sjednite. Dolazimo do trećeg kruga glasovanja. Nisam zaprimio nove kandidature za treći krug glasovanja za izbor predsjednika Europskog parlamenta sukladno poslovniku. kandidature drugog kruga glasovanja e, ostaju i dalje na snazi. Zamolio bih podvornike da podijele glasačke listiće i omotnice. Zamolio bih prebrojače glasova da sjednu i zauzmu svoja mjesta. Zamolio bih prebrojače glasova da zauzmu svoja mjesta.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 Dame i gospodo, e, da li su glasali svi zastupnici? Još jednom ću pitati. Želi li još netko glasati? Treći puta ću pitati želi li netko još glasati. Ne, time je ovaj krug glasanja zaključen. Zastupnik Precel, e, vaše cinične e, cinični komentari će ući u zapisnik. Molim vas da se držite reda i računajte sa posljedicama zbog vašeg sramotnog ponašanja. Sjednicu se prekida. Kada začujete zvonce, tada ćemo objaviti rezultate ovog kruga glasovanja i također će na e,